Kolege, molim vas, sjednite. Ovo je važan sastanak, imamo jako puno govornika. Molim vas da zauzmite mjesta. Prelazimo sada na točku 18. Riječ je o zajedničkoj točki koju ćemo obrađivati sa odborom INTA. Bern Langen mi se pridružio. Ovo je doista jedno iznimno važno pitanje jer je prošlo u točno pet godina od tragedije u Rana Plazi, a to je bio poziv na buđenje za odjevni sektor. E, da se poboljšaju uvjeti rada. Ako pogledate što nosite na sebi, vidjet ćete da vaša odjeća potječe vjerojatno iz Bangladeša i iz drugih e, zemalja na svijetu koji su među najsiromašnijima. Ovo je jedan za nas iznimno važan sektor, važna industrija i u e, nacrtu rezolucije koju smo prošle godine usvojili e, smo od Europske komisije zatražili da donese obvezujuće zakonodavstvo o takozvanom postupanju s dužnom pažnjom i da se e, aktivira, da se angažira sa UN-om kako bi se donio jedan obvezujući sporazum. Lola Sanchez je prošle godine pripremila izvješće koje smo usvojili. Danas ćemo vidjeti koliko, kako se situacija mijenjala od usvajanja tog izvješća. Čućemo Europsku komisiju jer, e, jer sada napredujemo, polako idemo prema jednom obvezujućem okviru za odjevnu industriju. S nama je nekoliko govornika, Marijeta Jager, ona je e, zamjenica glavnog direktora glavne uprave DEVKO i ona je bila i naš sugovornik za ovaj dosije. S nama je Mauricio Lazala, zamjenik direktora E, i voditelj Europskog ureda za poslovanje i ljudske resurse. Dakle, on je zadužen za temu e, društveno odgovornog poslovanja. Tu je i Meili Suke, glavna tajnica OECD-a, odnosno Francuske nacionalne kontaktne točke. Ona radi na novom zakonodavstvu kojim, kojim bi se bolje reguliralo velike kompanije. Ben Van Per Strate je s nama. On dolazi iz eh, kampanje za čistu odjeću, a to je najveći savez sindikata i nevladinih organizacija koji se bavi poboljšanjem radnih uvjeta u odjevnoj industriji i industriji tekstila, odnosno sportske odjeće. Dajem riječ Benu, hvala, eh, gospodinu Langu, hvala su predsjednici E, naš odbor se bavi intenzivno lancima vrijednosti i robom koja se uvozi u Europu, koja stiže u Europu. Ispričavam se, ako imate privatne sastanke, molim vas da ih vodite izvan prostorije, a ne u njoj. Ispričavam se, nema problema. Onaj tko želi slušati, on će i slušati. Dakle, naš odbor se bavi lancima vrijednosti, jer smo uvjereni da u današnje vrijeme nekolicina proizvoda dolazi iz jedne jedine zemlje. I upravo zato je trgovinska politika i trgovinski sporazumi nešto što se treba puno više e, fokusirati na lance vrijednosti a ne na bilateralne sporazume. Voljeli bismo da e, imamo lanac vrijednosti koji, u kojemu postoje jasne obveze, jasna odgovornost za poduzeća kako bi e, ta poduzeća u svoj lancu vrijednosti postupala, u svojem lancu vrijednosti postupala s dužnom pažnjom. Mi smo surađivali sa odborom DEVE e na temu konfliktnih minerala i zakonodavstvu. Tu smo pokušali osmisliti e, dakle jedno zakonodavstvo koje bi pokrivalo proizvod od treće zemlje do Europe. I uvjereni smo da moderna trgovinska politika treba e, sadržavati i takve elemente, pogotovo kada je riječ o odjevnoj industriji. Unutar lanca vrijednosti, dakle potrebno je uspostaviti jedan orijentirani pristup i želimo imati instrument za bilateralne sporazume koji bi nam omogućio održivost i to bi bilo navedeno po poglavljima, uključeno u poglavljima i u drugim instrumentima. I sada je pravo vrijeme za djelovanje i sada moramo prvo vidjeti što komisija poduzima. Stoga mi je drago da tu imamo i stručnjake iz Europske komisije koje želim podsjetiti da se drže zadanog vremena, odnosno imaju šest minuta za izlaganje i prvo ću dati riječ Marijeti Jager iz glavne uprave Devko. Hvala vam gospodine predsjedatelju, cijenjeni članovi, predsjednici odbora Deve i Inta. Hvala što ste me pozvali na ovu razmjenu mišljenja o odjevnoj industriji i hvala što ste nas primili u Europskom parlamentu. E, jer prošlo je pet godina od najstrašnije, najstrašnije tragedije u odjevnoj industriji u Rana Plazi. Svi mi želimo da, kada je riječ o više od tisuću žrtava, e, ne želimo da se to zaboravi i ne želimo da se takva tragedija ikada ponovi. Želim zahvaliti Europskom parlamentu, vladama i civilnom društvu i svim dionicima na njihovim neumornim e, naporima. Svi mi želimo veću transparentnost u lancu vrijednosti u odjevnoj industriji, želimo bolje e, postupanje i dužnu pažnju i veću održivost. Moramo priznati da je ostvaren već značajan napredak u odjevnoj industriji u proteklih nekoliko godina. Naravno, mnogi od nas ustvrdit će da to nije dovoljno, ali također smo svjesni da imamo izazove u odjevnoj industriji, primjerice pre e, slabi standardi za zdravlje, preveliki, preveliko radno vrijeme, e, djeca koja rade, zagađenje, e, problemi s okolišem, sve su to izazovi koji su iznimno prisutni u sektori, sektoru i čeka nas još puno posla dok ih, da ih riješimo. Pitali ste me što komisija poduzima mi naravno primamo na znanje sve rezolucije i pozive koje nam upućuje Europski parlament. Mogu vas uvjeriti da naše službe dnevno sudjeluju u aktivnostima sa drugim akterima kako bismo osigurali bolje lance vrijednosti u odjevnoj industriji. U području razvoja i održivosti želimo pružiti podršku vladama i ključnim akterima u zemljama u razvoju kako bismo poboljšali um, socijalne uvjete za u skladu sa ciljevima održivog razvoja i kako bismo djelovali sa prioritetima iz dokumenta od prošle godine. Ono to uključuje pristojan rad, osnaživanje žena te transparentnost. Još jedan dokaz koji nam pokazuje koliko je važna ova tema jest i što je Devko odlučio se fokusirati na ovu temu tijekom 5. i 6. lipnja kada ćemo održavati konferenciju i to je u skladu sa našim tematskim danima, a to je ravnopravnost, e, rodna ravnopravnost i osnaživanje žena. Kao što znate, cijenjeni članovi, većina e, žene obavljaju većinu, većinu poslova u udjevnoj industriji i tijekom naše konferencije kolege i kolegice iz Europskog parlamenta će također i održati izlaganja. Želimo da naša podrška stvaranju novim, novim radnim mjestima i ekonomskom rastu idu ruku pod ruku sa zaštitom okoliša. Primjerice uzmemo u obzir Afriku, tamo odjevna industrija raste, pogotovo u Etiopiji, što znači da će doći do otvaranja novih radnih mjesta i želimo da ta nova radna mjesta budu u skladu sa e, okolišnim standardima, sa socijalnim standardima i to je i plan e, kada je riječ o implementaciji našeg europskog plana ulaganja, sada ga provodimo i odjevna industrija, osnaživanje žena, rodna ravnopravnost su visoko na listi naših prioriteta u okviru tog plana. Imam još dvije minute i stoga ću se usredotočiti na postojeće projekte suradnje u skladu sa tematskim prioritetima. Prvo djelovanje u koje ulažemo puno novca jest promicanje lanca vrijednosti u odjevnom sektoru. E, to uključuje podršku Međunarodnoj organizaciji rada, i naravno imamo i Fond za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu. To je u skladu sa programom i planom za pristojno radno mjesto. Tu ćemo imati podnošenje prijedloga, iznos od 5 milijuna eura. Riječ je o transparentnosti i sljedivosti kako bismo poboljšali znanje, podigli razinu svijesti i također osigurali e, transparentnost na dobrovoljnoj osnovi. Još jedan projekt uključuje osnaživanje žena, a to je partnerstvo sa ITC-om kako bismo ojačali lanac vrijednosti u modnoj industriji. Tu su Burkina Faso, Mali, povezujemo talentirane žene sa međunarodnim, sa međunarodnom modnom industrijom. Također je tu jedan postojeći projekt koji se tiče okolišne održivosti i mi smo dakle tu uključili Aziju, Afriku i radimo intenzivno kako bismo podigli svijest i informirali potrošače. Imamo jedan projekt za podizanje svijesti, radimo e, zajedno e, dakle na, sa, za, na E, popisu transparentnosti za modnu industriju. Snažno sudjelovanje, okupljanje dionika pokazuje dobre prakse u odjevnoj industriji. Isto tako voljeli bismo olakšati i uspostaviti dijalog i najbolje prakse i to uspostavljanjem posebne platforme, a odjevna industrija je jedna od vodećih inicijativa. Svakog tjedna održavamo sastanke sa vodećim i važnim dionicima kako bismo prikupili informacije i govorili o postojećim izazovima. Dame i gospodo, nema lakog rješenja za velike izazove u ovoj industriji i mi smo u potpunosti predani nastaviti zajedno s vama raditi na poboljšanju transparentnosti kako bismo osigurali puno bolje uvjete u ovoj industriji. Hvala vam. Hvala vama. Mauricio Lazala je sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Dolazim iz centra za resurse, za ljudske resurse. Mi smo nevladina organizacija koja se sudjeluje u više od 100 zemalja, djeluje u više od sto zemalja diljem svijeta. Odjevnom industrijom se bavimo već dugo vremena i nedavno je Lola Sanchez od nas naručila izvješće o dužnom postupanju, dužnoj pažnji i odjevnoj industriji. Moja prezentacija će se temeljiti dakle na našim rezultatima, odnosno na našem izvješću koje ćemo rado podijeliti s vama nakon što ono, ono bude finalizirano za nekoliko tjedana. Mi smo dakle proučili 173 poduzeća, odnosno njihove odgovore i reakcije od 2011. Riječ je o europskim poduzećima koja su optužena za kršenje ljudskih prava. Temeljem tog uzorka više 80% optužbi za zlostavljanje i kršenje prava odnosi se na ekstrateritorijalne učinke na ljudska prava. Ako pogledamo regije, vidimo da je Azija na prvom mjestu sa 38%. Nakon toga slijede treće zemlje, europske zemlje i zemlje Središnje Azije sa 36%, a nakon toga su tu EU zemlje sa 18%. Zatim slijede i druge regije s manjim postotkom. To je zanimljiv nalaz, jer očito je da se puno fokusira na Južnu Aziju od e, tragedije u Rana Plazi, ali važno je razmotriti da imamo i ne europske zemlje e, koje nisu dijelom Europske unije, dakle Zapadni Balkan i Uzbekistan, tamo je situacija također iznimno loša jer imamo siromaštvo, zlostavljanje radnika i iznimno loše radne uvjete koji su sve prisutni u istočnoj Europi u odjevnoj industriji. Znam da će nam Ben iz kampanje Clean Clothes o tome nešto reći. Ako pogledamo Dakle, čime se zapravo točno bavimo, što želimo otkriti, gospodina Jagerjeve, gospođa Jagerjeve što spomenula, u odjevnoj industriji globalno e, su većinom zaposlene žene, ali u Bangladešu i, kom, i je to 80 i 90%. Dakle, nije čudno da 51% e, naših pitanja se odnosi na seksualno zastavljanje, a to dolazi povrh ostalih pitanja koje radnici u odjevnoj industriji, s kojim se radnici u odjevnoj industriji suočavaju. Dva najvažnija pitanja koja smo otkrili jesu pitanja prihoda i slobode udruživanja. To ne znači da zdravlje i sigurnost e, na radnom mjestu nisu bitni, naravno jesu, ali mi želimo, tražimo odgovore od poduzeća. Međutim, tu su i neke druge teme o kojima se nužno ne raspravlja u medijima i stoga se mi proučavamo slučajeve koji su skriveni od oka javnosti i tu smo naišli na puno pitanja koje se odnose na e, plaće, na a to je temeljno pravo koje priznaje Međunarodna organizacija rada, deklaracija za ljudska prava. Dakle, radnici ne dobivaju e, naknadu i tu je također i pitanje kolektivnog pregovaranja i udruživanja jer primjerice kada je riječ o ranoj plazi vidimo da su oni koji su bili u sindikatu su imali puno bolje radne uvjete i u samoj zgradi u rana plazi su bili smješteni na nižim katovima što znači da su mogli pobjeći kada ih je zadesila tragedija. Dakle, to se svodi na pitanje života i smrti. Kada pogledamo kvalitetu odgovora koje smo primili od poduzeća, vidimo da tek manjina poduzeća odgovara kvalitetno, pruža kvalitetne podatke, odnosno poduzima dobre korake i bavi se kršenjima ljudskih prava, te daje naknadu štete u slučaju kršenja prava. Samo 7 od 108 klastera se smatra visoko kvalitetnim. Mi smo koristili dakle, met, posebnu metodologiju. U prosjeku imali smo 3 od bodovanje 3 od 8 kada je riječ o kvaliteti odgovora. Dakle, tu treba poboljšati stvari. Također se bavimo pitanjem modernog ropstva, što tu poduzeća poduzimaju s obzirom na britanski zakon o, ropstvu i s obzirom da je to jedno od pitanja kojima se bave G7 i G20 i ove godine i prošle godine. Vidimo da postoji ogromna razlika između europskih e, odjevnih poduzeća. Adidas ima skor od 81 od 100 kada je riječ o ovom prisilnom radu, dok Prada, još jedan luksuzni brend ima samo 9 od 100. Dakle, to je doista jedna značajna velika razlika između poduzeća u Europskoj uniji u odjevnom sektoru. Također smo se bavili i sudskim tužbama, nemam sada vremena proći kroz sve naše nalaze ali jasno je da sve upućuje na to da je potrebno stvoriti zajednički europski okvir i također uvesti e, obvezujuće zakonodavstvo kako bismo dakle, smanjili ove probleme jer postoji manjak pravnih sredstava za žrtve i treba također nagraditi one koji dobro rade stvari, stvoriti jednake uvjete jer mala poduzeća i srednja poduzeća se natječu sa velikim poduzećima. Ako pak uspostavimo jednake uvjete za sve, onda ćemo pomoći i malima i velikima i svi će se natjecati pod istim uvjetima. Također želimo i uskladiti različite prakse, izbjeći različita tumačenja, direktive o nefinancijskom izvješćivanju i na kraju, s obzirom na ograničene dobrovoljne inicijative i drug, koje se ne bave sistemskim pitanjima, važno je uspostaviti zajednički europski okvir. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Naravno, postoji smjernica OECD-a za tekstilnu industriju. To bi mogao biti temelj za obveze, eh, obvezujuće propise za tvrtke. A u Francuskoj imamo i nove propise, novi zakon vezan uz dužnu pažnju velikih tvrtki i e, sada ćemo čuti e, Malis Sok iz Francuske. Hvala, lijepi pozdrav svima. Ako možete staviti prezentaciju na ekran, e, molim vas da to učinite. Dakle, ja sam Malis Sok, glavna tajnica nacionalna kontakt točka za ovo područje. E, vrlo je teško u pet i pol minuta rezimirati sve što smo učinili nakon ovih dramatičnih zbivanja u Ranoplazi. Trois semaines au lendemain du drame, la ministre française du commerce extérieur a... tjedna nakon ovih dramatičnih zbivanja, francuska ministrica za vanjsku trgovinu je zatražila da e, se dobije objašnjenje tih događaja u Rana Plazi tako da je ministrica dobila izvješće e, u prosincu te godine gdje je jasno definirano što podrazumijeva odgovornost multinacionalnih kompanija u međunarodnom lancu opskrbe tekstilne industrije. E, ministrica je usvojila sve naše preporuke i zatražila od PCN-a da nastavi s radom i da podnese izvješće ecd u Francuski PCN u prvoj fazi e, je opisao ovaj lanac tekstilne industrije sa istim zaključcima, dakle tu je zapravo predstavljeni su, predstavljeni su lanci i iznesene su preporuke s jedne strane kompanijama, s druge strane javnim vlastima, imajući u vidu kompleksnost e, problematike i potrebu za koordiniranim e, multilateralnim međunarodnim pristupom ovoj problematici. Od tada je francuski PCN pratio sporazum iz Bangladeša, pakt iz Bangladeša, inicijative međunarodnih nevladinih udruga i sindikata, kao što je projekt CCCA transparentnosti. Također smo se e, susreli sa brojnim akterima i pomogli smo u e, osnivanju radne skupine u Francuskoj za tekstilni lanac. To je e, francuski pandan njemačkom i nizozemskim tijelima koje smo već spomenuli. Ja sam tražila da se osnuje ta radna skupina u Francuskoj, čiji je cilj e, pratiti preporuke PCN-a od strane francuskih tvrtki, a s druge strane to također omogućuje da se pozovu predstavnici Međunarodne organizacije rada, Europske komisije, OECD-a i CCC-a kako bi se e, francuskim e, predstavnicima predstavile međunarodne inicijative. Također smo proveli i e, neke aktivnosti u OECD-u OECD od 2014. godine ima sektorsku skupinu namjenjenu tekstilnom sektoru i e, svjetskom opskrbnom lancu, dakle o čemu ste malo čas govorili. I nakon dugih, e, dugog niza godina rada, OECD je prošle godine 2017. usvojio e, jedan priručnik za svjetski lanac opskrbe u tekstilnoj industriji To je dakle, na tim standardima se radilo na međunarodnoj razini, međutim OECD tu nije stao, dakle s jedne strane postoji priručnik, zatim postoji i Međunarodni forum za tekstilnu industriju koji se okuplja svake godine. Ove godine, 2018. želim skrenuti vašu pozornost na dva važna aspekta. E, jedan od njih je vrlo tehničke prirode, to je instrument za usklađivanje inicijativa, budući da postoji čitav niz pluri partitnih inicijativa u tekstilnom sektoru. Cilj je tog instrumenta da e, stranke mogu provjeriti da li u svojim inicijativama primjenjuju odgovarajuće standarde. Drugi važan element je potpisivanje partnerstva između OECD-a i Sentaka, to je e, kinesko povjerenstvo za tekstilnu industriju, dakle e, veliki kineski izvoznik. To partnerstvo, odnosno sporazum o partnerstvu, vrlo je važan budući da će omogućiti nastavak suradnje sa kineskim partnerima na uspostavi standarda. Inače, Sentak je također uključen u ovaj rad od 2014. godine. Još nešto što se ovdje ne može vidjeti jest važna e, uloga e, Europske komisije koja ne samo da financira rad OECD-a u ovome segmentu, e, nego kao što je upravo spomenula i kolegica, zamjenica glavnog ravnatelja, oni uspostavljaju također projekte OECD-a i Međunarodne e, organizacije rada kako bi se objasnili međunarodni e, standardi u području rada na samom terenu. Evo, ovo je dakle priručnik, nažalost nemamo sada vremena za to. Osim toga, paralelno s time, u, u Francuskoj smo mnogo radili i na zakonodavnom okviru. Kao što znate, osvojili smo novi zakon protiv korupcije 2016. godine, a 2017. godine također i zakon o praćenju te o e, izvanfinancijskom praćenju kako bi se zakoni mogli provesti, e, sav radi djelovanje PCN-a u području tekstilne industrije pokazali su se iznimno važnima i korisnima u provedbi tih zakona. Dakle, na kraju ću nešto reći o komplementarnosti instrumenta Eh, obvezujućeg i neobvezujućeg prava. Kako bi se odgovorilo na izazove u tekstilnom eh, sektoru, samo kolektivni pristup može dati rezultate i to je upravo ono na čemu mi radimo u francuskom PCN-u. Hvala vam. Um, Hvala vam lijepa. Da, kako mnogi sindikati, uključujući i vaš, traže dodatna poboljšanja u tekstilnoj industriji. Ovdje imamo i predstavnika možda najpoznatije lobističke organizacije kampanje Čista odjeća. E, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem na pozivu. Uvijek je veliko zadovoljstvo e, doći u ovaj dom europske demokracije i dati svoj prilog savjetovanju. Osobito danas, pet godina nakon tragedije u Rana Plazi, važno je razmisliti o tome što se u međuvremenu dogodilo, a što se nije dogodilo. E, brzo želim nešto reći o nekoliko poboljšanja koja su ostvarena u proteklom proteklih pet godina u ovom sektoru u cijelosti. Prije svega ono što treba e, spomenuti kao najvažnije jest da smo uspjeli žrtvama osigurati nadoknadu izgubljenog dohotka, dakle dobili smo financijsku pomoć za žrtvama u Rana plazi i to je nešto što smo svi uspjeli ostvariti zajednički, a sredstva su došla iz bespovratnih financijskih sredstava. Nažalost, bilo je potrebno da države izvrše određeni pritisak kako bismo e, dobili e, tvrtke da u tome sudjeluju E, i na ovaj način se u Bangladešu uspostavljaju temelji za trajni i čvršći sustav nadoknade štete e, radnicima. Nekoliko puta je već spomenut ugovor između globalnih i lokalnih e, sindikata koji su preuzeli obvezu da provjere tvornice, provjere kolike opasnosti ondje postoje od požara i također od poznatih tržnih marki traži se da daju svoj financijski doprinos ukoliko je potrebno napraviti određene popravke i preinake oko 85 posto utvrđenih problema jest riješeno, ali neki problemi i dalje ostaje. Mi kao globalna kampanja naravno E, tražimo da se sve provede i da se postigne sporazum. U ovom trenutku imamo 145 potpisnika tog sporazuma. Naravno želimo da se to proširi i na e, druge e, industrije i također želimo se pozabaviti i nekim drugim temama kao što je recimo spolno uznemiravanje, seksualno uznemiravanje što je također nešto što je široko prisutno u tvornicama u Bangladešu. U svakom slučaju važan nam je ovaj pristup, pokazalo se da on funkcionira, dakle pristup koji podrazumijeva široko prihvaćena i obvezujuća pravila. Još jedan važan element je viša razina transparentnosti u ovoj industriji. E, naime, ova industrija je poznata po visokoj razini netransparentnosti, e, međutim mnogo mnogi podaci u međuvremenu su objavljeni i u tom smislu transparentnost pomaže i e, da se podnesu određeni prigovori. E, tu smo, mislim, postigli mnogo jer nakon sudskih odluka e, mi i neki i e, drugi čimbenici e, iz nevladinog sektora poput organizacije Human Rights Watch i nekih drugih zatražili smo e, objavu podataka recimo 30 brendova 30 poznatih tržnih marki objavilo je mjesta proizvodnje njihovih proizvoda. Međutim, mnogo toga još treba učiniti recimo u Bangladešu e, što se tiče visine dohotka ta je ona iznimno mala i e, u smislu kupovne moći e, dohodak je sada niži nego što je bio prije pet godina zatim postoji visoka razina nasilja to je način na koji se kažnjavaju radnici zatim seksualno uznemiravanje i dalje široko rasprostranjeno Dakle, to je situacija u Bangladešu, ali e, i općenito u odjevnoj industriji. Kolegica je spomenula istočnu Europu gdje vidimo da se to događa i e, unutar Europske unije, i izvan Europske unije. Tekstilni radnici zarađuju slično u smislu njihovne kupovne moći kao i njihovi kolege u Bangladešu. Dakle, kao što sam rekao, mnogo toga još treba učiniti. E, golema zadaća je pred nama kako bismo e, donijeli stvarna poboljšanja radnicima na terenu. Dakle, s jedne strane pokazalo se da je moguće e, nešto ostvariti, e, ali potičemo vas da vi kao zastupnici u Europskom parlamentu e, se u sljedećoj godini usredotočite upravo na provedbu rezolucije koja traži obveznu e, provedbu dužne pažnje u odjevnoj industriji. Dakle, treba se nadovezati na rad OECD-a koji u potpunosti podupiremo, treba obvezati tvrtke da provjere što se događa u njihovim lancima nabave, da budu transparentni i kad se utvrdi da postoje neki problemi da o tome progovore i preuzmu odgovornost za učinak onoga što se radi. Hvala vam lijepa. Evo čuli smo četiri stručnjaka i možda se postavlja pitanje zašto industrija nije ovdje prisutna, to je zbog problema s putovanjem. Trebali smo imati ovdje predstavnika tvrtke C ali on e, kasni, e, doći će uskoro pa ćemo mu dati riječ kada stigne. Dakle, želimo e, ovdje imati uravnotežen panel stručnjaka. Vraćam sada riječ su predsjedateljici. Mnogo toga je ovdje rečeno, čuli smo veoma jasne poruke, čuli smo i što bi zastupnici mogli učiniti. Da ću najprije riječ Loli Sanchez koja je naša izvjestiteljica vezano uz ovu vodeću inicijativu Europske unije. Hvala vam lijepo Linda i e, ja bih zahvalila govornicima koji su e, došli i obratili nam se. Voljela bih e, da imamo ovdje i predstavnika industrije, nadam se da će stići što je to prije moguće. Jučer sam objavila nekoliko stvari na Twitteru i Sara mi je odmah odgovorila i rekla je da nisu bili prisutni u Rana Plazi, da nemaju ništa s time. ja bih voljela da oni svi dođu ovamo u Europski parlament, da sjednemo ovdje zajedno i razgovaramo o budućem europskom zakonodavstvu u ovom i sličnim područjima, od čega bismo svi imali koristi. Dakle, ja sam se E, javno založila za to u tekstilnoj industriji, ali nisam dobila nikakav odgovor od same industrije. Te velike multinacionalne tvrtke se ne pojavljuju, one e, se skrivaju poput neprijatelja. Mi ne želimo da oni budu neprijatelji, želimo da dođu, da razgovaramo zajedno i znađemo zajednička rješenja na korist svima nama. Govorit ću što je kraće moguće. Spomenula sam ovaj problem već i u prošlosti zločin eh, eh, u 1908. godine u Rudniku e, na granici Francuske i Belgije e, izbio je požar. U tada je bilo više od 1500 rudara u tom Rudniku. Mnogi od njih bili su djeca. Oni koji su mogli učinili su sve što su mogli kako bi ih spasili. Međutim, prioritet za vlasnike je bilo očuvati rudnik kako bi se u njemu moglo nastaviti raditi, pa su e, zatvorili sve izlaze iz rudnika kako bi e, kako bi prekinuli dovod kisika i zaustavili vatru. E, e, dakle, rudari nisu mogli pobjeći, i njih 1099 je poginulo. To je bilo 1908. godine, ali ono što se dogodilo u Rana Plazi je veoma slično. E, dakle, zbog ovoga što se dogodilo 1908. francuska vlada osnovala je prvo ministarstvo zapošljavanja u svijetu i prvi zakon o radnim pravima. To je bio pripremni rad na kojem se temelje sve što se tiče prava radnika diljem svijeta. Nakon ove tragedije u Rana Plazi prije pet godina još uvijek postoji određeni otpor e, tome da se nešto učini. Nije ovdje riječ samo o ljudskim pravima iznad svega, nije da ovdje ne tražimo, <clears throat> dakle nije da ovdje tražimo nešto što nismo tražili u već u proteklih 70 godina. Velike multinacionalne tvrtke imaju golemu moć, meni se to ne sviđa, ali to je jednostavno tako i ne smijemo dopustiti da samo njihovi kriteriji budu mjerilo za njihovo djelovanje i naše djelovanje u ovom sektoru. Ne smijemo im dopustiti da se izvuku sa stvarima sa kojima se nitko drugi nikada na europskom prostoru ne bi mogao izvući. Mislim da bismo trebali prestati biti cinični, to je veoma opasno i ugrožava naš imidž u ostatku svijeta. Na taj način možemo ugroziti europske vrijednosti, a njih europski građani uvelike i dalje podupiru ako ih pitate. Dakle, svi bi se složili da možda plate malo više ili e, da imaju bolje oznake, bolje etikete kako bi mogli e, donositi svoje odluke na odgovarajući način. U proteklih deset godina mnoge tvrtke su se morale zatvoriti zbog nepravedne konkurentnosti kako se bore protiv toga tako da ulažu u kvalitetu. Mnogo ulažu kako bi poboljšali poboljšali kvalitetu, ali problem je da je e, cijena certifikacije iznimno skupa cijena da dokažu da stvari rade kako treba. Taj trošak je toliko visok da im to onemogućuje i tvrtke koje dobro rade stvari u Europskoj uniji moraju onda uložiti još do mnogo novca za certifikaciju. E, taj trošak je iznimno visok, barem u Španjolskoj. Dakle, želim naglasiti da je ovo žurno pitanje. Od tragedije u Rana Plazi već je prošlo pet godina, ali svakoga dana se događaju takve stvari. Diljem Europske unije postoje tisuće tisuće ljudi e, koje se uvelike žrtvuju kako bi nas odjevale. Zahvaljujemo još jednom što ste došli, hvala vam na otvorenosti, vrata su sada otvorena, trebamo ih otvoriti i više. Hvala vam lijepo. Naš govornik iz tvrtke e, CA je stigao. Možete li odmah uzeti riječ? Evo samo da dođem do daha. Dobro, da ćemo onda prvo riječ još nekome od zastupnika. Agnes Jongelius, izvolite. Hvala vam lijepa, hvala vam što ste došli. Možda se i vi možete osvrnuti na pitanje koje želim postaviti. Pet godina nakon rana plaze, godinu dana nakon što je podneseno izvješće u Europskom parlamentu i o njemu se raspravljalo. Vidimo da je ostvaren određeni napredak, drago mi je što ste iznijeli pozitivne primjere, ali ipak imam pitanje vezano uz dvije stvari. S jedne strane, dohodak, dakle moje pitanje usmjereno je na predstavnik industrije. Dakle, što bi se dogodilo s vašom dobiti, s vašim maržama kada bi ljudi u Bangladešu i na sličnim mjestima zarađivali onoliko koliko im je potrebno za život i onda pitanje za kolegicu iz OECD-a ili kolegu iz tvrtke Clean Clothes Campaign postoji li mogućnost da se uvedu određeni propisi vezani uz e, seksualno uznemiravanje dakle na sličan način kako se to radi da se radi i sporazum koji bi omogućio e, dohodak koji omogućava pristojan život i pitanje za e, predstavnika DEPKO-a, vi zajedno sa glavnim upravama Ample i Trade postavili ste dva roka vladi Bangladeša pokušavajući ih prisiliti da srede situaciju u pogledu zakona o radu a mi ponovno čujemo od Međunarodne organizacije rada da vlada nije ispoštovala ono što je trebala ispoštovati, pa me zanima kada namjeravate poduzeti sljedeće korake u odnosu na vladu Bangladeša, jer ako se uzimamo sami sebe ozbiljno, ne možemo imati dva roka. E, pa čekati da rokovi prođu i onda opet ništa ne učiniti. Dakle, možete li nam možda reći što radite u odnosu na vladu Bangladeša? Hvala vam lijepo. Mnogi su kolege tražili riječ, pa vas molim da se zadržite na najviše dvije minute. Evo, možda da e, pričekamo sva pitanja pa ćemo vam onda dati riječ. E, izvolite, maksimalno dvije minute, inače ćemo ostati bez vremena. Hvala vam predsjednice, ja pozdravljam inicijative koje su poduzete na različitim nazinama, posebno u OECD-u i na razini nevladinih udruga, da navedem samo nekoliko primjera koje su naši govornici ukratko opisali. Međutim, te inicijative zapravo su reakcija na izostanak odgovora od strane javnih i političkih instanci. To je reakcija na praznine, neuspjehe i odbijanje međunarodne zajednice da preuzme stvari u svoje luke. Prema tome, to je problem koji je eminentno političke prirode i to je problem upravljanja. Kada vidimo koji su akteri uključeni u to upravljanje, imamo Međunarodnu svjetsku trgovinsku organizaciju, Međunarodnu organizaciju rada, OECD, E, i te se instance redovno e, sastaju na ministarskoj razini ili na razini veleposlanika. Međutim, ako e, uzmemo u obzir da su stvarni donositelji odluka okupljeni za stolom, mi bismo trebali to, e, tu, taj zadatak dati skupini G20, jer imamo zemlje e, brzo rastućeg gospodarstva, imamo isto tako i Europsku komisiju i mi bismo trebali, e, naš odbor bi trebao pozvati komisiju da se to stavi na dnevni red rada skupine G20. Ja sam čak uputio jedno pismo Angeli Merkel prije godinu dana kada je predsjedala skupinom G20 da se to stavi na dnevni red. E, pitanje nedostatka socijalnih standarda, to je važno pitanje. Rečeno mi je da je sada za to prekasno. Ako je to bilo prekasno da se stavi na dnevni red prošle godine, možemo to učiniti ove godine i na svaki put na dnevni red e, skupine G20 u buduće. Dakle, mi moramo pokrenuti te političke inicijative. Sve ove inicijative koje su iznesene su nužne, neophodne su, međutim to nije razlog da e, odustanemo od političke odgovornosti. Hvala, Annelies. Hvala, hvala vam. Zahvaljujemo oba odbora. Jučer sam e, bio u Njemačkoj. E, tamo je na temelju e, jedne londonske inicijative uz potporu CCC-a bio prisutan OECD. OECD se već bavi pitanjem kože i obuće. Dakle, imam samo nekoliko kratkih pitanja. Komisija nije čula naše zahtjeve. Mi smo pokušali organizirati sastavak sa potpredsjednikom Timmermansom. E, povjerenik Mimica je bio puno otvoreni, međutim nismo do sada još održali zajednički sastanak. E, izgleda da komisija ne shvaća parlament ozbiljno kada je riječ o ovom pitanju i što će se sada dogoditi? Nećemo imati zakonodavni postupak. Možemo li ove godine pokrenuti platformu sa više dionika, kao što je to bio slučaj u Njemačkoj i Nizozemskoj? Možda bismo na taj način mogli e, ostvariti određene pomake. Zatim drugo pitanje, što se događa s Bangladešom? Kada ste otišli kada je delegacija bila upućena tamo e, u sklopu inicijative Sve osim oružja, jesu li tada dobiveni neki odgovori i što možemo očekivati dalje? Hvala, Marija Hojbuh. Hvala. Hvala, uistinu je šteta da se mora dogoditi katastrofa prije nego što reagiramo. Čuli smo to od Lole, možda ima i drugih takvih primjera. Situacija je loša i u socijalnom i u okolišnom smislu i vi ste u svom izvješću spomenuli da još uvijek postoje neki problemi. Iako postoje dobrovoljne mjere. A moje pitanje bi bilo što je sa zakonodavnim aspektom. Jeste li analizirali koje mjere koje se provode na dobrovoljnoj osnovi daju rezultate. Mi u Njemačkoj imamo mrežu u tekstilnoj industriji, međutim sve je ostalo na dobrovoljnim inicijativama. To je sve u redu, međutim trebaju nam važeći zakoni. Jeste li ustanovili u kojoj mjeri su te mjere koje se provode na dobrovoljnoj osnovi bile djelotvorne. Kao što je rekao kolega Görens, u politici ne uspjevamo postići što bismo trebali. Industrija bi morala imati određene propise kojih će se držati, a to je upravo naš zadatak kolega. Hvala. Moje e, pitanje su Agnes i Ana više manje već postavile. E, htio bih da nam komisija točno kaže što je učinjeno protekle godine. Mi smo bili tamo u ožujku prošle godine. Bilo je više e, rokova koji su definirani i zanima me što je konkretno postignuto u Bangladešu u posljednje dvije godine. U redu. Još su neki kolege zatražili riječ. Ispričavam se, gospođa Miner, nisam imala vaše ime na popisu. Hvala. E, mogu li govoriti nizozemski? Mogu, ne onda ću... Naravno, naravno, imamo osiguran prijevod. on uh, building safety Sporazum iz Bangladeša e, i pakt iz Bangladeša usvojeni su nakon tragičnih zbivanja u Rana Plazi i zanima me hoće li komisija poduzeti slične inicijative u Pakistanu, Šilanki i Mijanmaru. Zatim vodeća načela UN-a obvezuju države članice na poštivanje određenih prava i isto tako e, to vrijedi i za tvrtke. Zatim imamo isto tako i pitanje mogućnosti pravnih sredstava, o tome se rijetko govori tijekom rasprava. Hoće li komisija poduzeti mjere kako bi žrtve kršenja ljudskih prava od strane tvrtki imale mogućnost e, pristupa sudu, jer za sada postoje i praktičnih i pravnih prepreka kako bi žrtve mogle živjeti svoja zakonski e, temeljena prava. Hvala, sada ću dati riječ našim e, uzvanicima, ali prije svega ću dati riječ gospodinu Busquets Gonzalesu iz tvrtke C&A. E, izvolite. Hvala vam predsjednice. Ispričavam se na kašnjenju. E, to nije nešto što je tipično za Španjolce i za našu kulturu, pa se ispričavam. očito da moj asistent i ja nismo imali isto shvaćanje mojih obveza. E, imam e, prezentaciju, međutim htio bih e, reći da ovdje ne predstavljam čitavu industriju. Kao što sigurno znate, ona sadrži veliki broj poduzeća koja se bave proizvodnjom odjeće, mi nismo ovdje kako bismo predstavili sve njih. Mi predstavljamo samo one tvrtke koje se zalažu za stvarne vrijednosti i koje žele da dođe do stvarnih promjena u opskrbnom lancu. Kada je riječ o broju marki ili tvrtki koje proizvode odjeću, ima ih nekolicina, a e, iza nas je također izazov kada imamo pred sobom e, neku tvornicu ili opskrbljivača e, koji surađuju sa e, drugim akterima koji nisu svi u skladu s našim vrijednostima. Dakle, i nama je izazov da održimo vrijednosti na odgovarajućoj razini. Ja ovdje predstavljam one tvrtke koje su primjerice potpisale sporazum iz Bangladeša. Isto tako mogu ovdje zastupati one tvrtke koje su potpisale je akt o dostojanstvenim plaćama i nažalost ne mogu ovdje govoriti o nekim drugim tvrtkama koje ne primjenjuju e, određene mjere za koje mi smatramo da su neophodne da bi došlo do promjena u opskrbnom lancu. Čak i mi smatramo da je još mnogo posla pred nama. Prije pet godina dogodio se taj e, strašni incident u Rana Plazi C&A A je pokušavao pronaći najbolja rješenja od samoga početka, kao i neke druge tvrtke. Međutim, razlog iz, zbog kojega je došlo do tog incidenta je zapravo loša praksa i to i u poslovnom svijetu i isto tako su za to bili odgovorni i vlada iz Bangladeša i pojedinci na terenu. Jedini način na koji možemo riješiti ovaj problem jest kroz koordinirane napore svih onih koji imaju mogućnost e, dovesti do promjena. E, temeljem vodećih načela un koja sigurno poznajete, jasno se definira što je u nadležnosti tvrtki, te koje su odgovornosti države. Kada kažem država, tu podrazumijevam sve one institucije koje imaju nadležnost donošenja i provedbe zakona. Dakle, tu bih obuhvatio i Europski parlament i Europsku komisiju. I mislim da je to razlog iz kojeg smo danas ovdje, zato što i vi imate određene ovlasti i želite da se vaša odgovornost eh, provodi. Postoje razlozi za poboljšanje standarda u opskrbnom lancu. Mi imamo samo ograničenu mogućnost e, uvođenja promjena. Možemo to samo učiniti kroz suradnju s drugima. Ne možemo imati individualni pristup. Dakle, to je zapravo moja osnovna poruka. Kada govorimo o zakonodavstvu, e, nadam se da će se to u konačnici dogoditi. E, mi bismo htjeli da ne bude podjela što se tiče zakonodavstva među različitim zemljama, da se tim zakonodavstvom uistinu uvedu ista pravila za sve i da svi mi budemo svjesni zakonskih propisa u pojedinim zemljama Nizozemska inicijativa nam pokazuje da se stvari mogu da mogu nastati na lokalnoj razini, ali da se moraju koordinirati s više razine i mi iz tog razloga pozdravljamo takvu vrstu sporazuma, ali želimo da se rad koordinira na najvišoj mogućoj razini. Dakle, vaša bi poruka zapravo bila da vaša tvrtka očekuje da se donesu neki zakonski propisi i da je to i za vas bolje zato što će pravila biti ista za sve i neće biti dumpinga. Mislim da je to važna poruka za Europsku komisiju da zakonodavni okvir može dovesti do viših standarda i da tvrtke žele jednake uvjete za sve Ja se sjećam e, kada sam postala predsjednica ovoga odbora da mi je rečeno bit će velikih inicijativa u tekstilnom sektoru, međutim kada smo to dobili sve se razvodnilo i to nas je pomalo razočaralo. Marijeta, sada ima riječ. Hvala ti Linda. Da, to je točno, mi već neko vrijeme radimo na ovom dosijeu i mogu vam samo još jedanput pružiti jamstva da komisija, posebno glavna uprava DEVKO, radi sve od sebe kako bi se e, ostvarilo financiranje projekata i sve ono što stoji u radnom dokumentu i zahvaljujem OECD-u. Mi uistinu sve plaćamo kako bismo pripremili e, tu tranziciju od dakle dobrovoljnih na obvezujuće inicijative. E, htjela bih odgovoriti na ovo pitanje vezano uz pakt iz Bangladeša. Svima vam je poznato da je to osnovano uz sudjelovanje e, bangladeške vlade, SAD-a i Međunarodne organizacije rada nakon nakon događaja u Rana Plazi. Sljedeći sastanak e, će se dogoditi u lipnju i tada ćemo dati novu ocjenu stanja odgovora vlade iz Bangladeša što se tiče radničkih i socijalnih prava i koliko je to u skladu sa konvencijama Međunarodne organizacije rada. Neki bi rekli da smo daleko od provedbe, međutim ostvaren je određeni uspjeh u drugom stupu, no e, isto tako treba reći da ima još prostora za poboljšanja. Mi ćemo u lipnju održati taj sastanak, imat ćemo i radionicu o praksama nabavljanja i ćemo im mogućnost da odgovore na naša pitanja u svezi sa razvojnom politikom. Uz vaše dopuštenje komisija će vam podnijeti izvješće o stanju u Bangladešu odmah nakon sastanka u lipnju, ako je to prihvatljivo uvaženim kolegama, a sastavit ćemo izvješće zajedno sa Međunarodnom organizacijom rada te sa američkom vladom i vladom Kanade, dakle svim to u svim o svim stupovima iz tog pakta. Također e, svakodnevno e, vodimo dijalog sa kolegama vezano uz ljudska prava i to smo visoko stavili visoko na ljestvicu prioriteta političkog dijaloga koji vodimo redovito sa Bangladešom. Mislim da vas ne moram podsjećati na to da e, se pojavila i izbjeglička kriza koja je dosta akutna i s kojom se Bangladeš mora nositi tako da postoje i još neke stvari koje bismo htjeli istaknuti u tom dijalogu, no komisija vrlo budno prati ovaj dosje i nadam se da ćemo vam moći podnijeti izvješće o postignutim rezultatima u lipnju. Što se tiče e, vodećih e, smjernica UN-a, e, da kako da ih mi u potpunosti podržavamo i htjeli bismo da svi članovi Ujedinjenih naroda primjenjuju te smjernice te da u potpunosti ispune obveze koje iz njih proizlaze i da ih striktno provode. Mislim da bi to također stvorilo mnogo jasniju situaciju kada je riječ o, e, dobrovoljnim standardima i provedbi društveno odgovornog poslovanja i mislim da bi to probilo led e, kada je riječ o drugoj fazi provedbe. Zatim bilo je jedno pitanje o obvezujućim standardima da mi e, radimo sve od sebe kako bismo organizirali sastanak sa prvim potpredsjednikom komisije i nadam se da je to samo pitanje pronalaska termina i da će se sastanak uistinu i održati. Ja ću prenijeti poruku i nakon toga ću e, imati jedan sastanak pa vam mogu obećati da ćemo, vam, e, da ćemo vas informirati o sastanku tijekom ovog tjedna. Dakle, ne samo da e, moramo imati jednake uvjete u jednom, moramo imati jednake uvjete u svim zemljama. E, nemamo još mnogo vremena, pa ću dati riječ još e, gospodinu Lazali na, da iznese završene komentare. Da, što se tiče manjkavosti manjkavosti sporazuma iz Bangladeša, tu se obuhvaća samo određen broj tvrtki, a na tisuće tvrtki e, koje e, se bave opskrbom neevropskih brendova nisu obuhvaćene time i osim toga to se odnosi samo na jednu zemlju. Bangladeš je e, drugi izvoznik e, tekstila u Europsku uniju. E, prva je Kina, treća je Turska. Tu ima mnogo problema sa izbjeglicama iz Sirije kao što smo dokumentirali u tri briefinga već do sada. Tako da tu još ima mnogo posla. Europski zajednički okvir vjerojatno je najbolji način da se suočimo s tim pitanjem, da stvorimo jednake uvjete za sve koje neke tvrtke od nas i traže. Zatim treba ostvariti dodatni napredak kako bi se iskorijenilo e, suvremeno ropstvo e, u opskrbnom lancu. Izvolite, gospođo Suke. Hvala vam. Dakle, što se tiče ovog pitanja o skupini G20, prošle godine pod predsjedanjem Njemačke e, skupina G20 razgovarala o svjetskim opskrbnim lancima i molim vas da pogledate deklaraciju ministara rada i zapošljavanja iz prošle godine gdje se daju preporuke o primjeni međunarodnih standarda u području prava radnika i tu se spominju okvirni sporazumi i međunarodni sindikati E, rad e, na tome je u tijeku i treba ga nastaviti. Francuska je oduvijek podržavala e, te aktivnosti. Zatim, što se tiče budnosti tvrtki koje, koje naručuju, taj zakon je vrlo kompleksan, mi smo ga donijeli u Francuskoj, teško ga je razimirati u nekoliko riječi, međutim radi se o tome da veliki naručitelji uspostave određena pravila o razumnoj provjeri situacije, tako da e, velike tvrtke moraju imati takav jedan plan rada gdje se trebaju definirati rizici, predvidjeti e, kontrole podružnica i snabdjevača i poduzeti mjere za ublažavanje rizika i njihovo sprječavanje. Dakle, radi se o e, razumnim provjerama taj plan treba također imati mehanizam ranog upozoravanja u slučaju da e, se aktiviraju rizici i postoji obveza praćenja poduzetih mjera. Ti e, planovi će se morati objaviti tako da e, to je u skladu s načelom transparentnosti. Taj se zakon primjenjuje na velika, velike tvrtke. Prag je 5000 radnika u Francuskoj ili 10.000 na svjetskoj razini i to će se primjenjivati dakle, na naručitelje, međutim, i na njihove e, podizvođače i snabdjevače i zapravo će veliki broj tvrtki biti e, obuhvaćen tim pravilima s obzirom da će naručitelji tražiti od svojih partnera da im prosjede informacije o rizicima e, za zdravlje radnika, o E, dakle radničkim pravima i o pitanjima koje se tiču zaštite okoliša. Dakle, još jedan put da povučem paralelu sa standardima OECD-a. E, rad francuskog PCN-a u području tekstila je doveo do toga da smo mi u OECD-u e, donijeli jedan priručnik o razumnim provjerama to ćemo uskoro usvojiti i objaviti i dakle sve sektorske mjere i ovaj opći priručnik omogućit će bolju primjenu francuskog zakona. Dakle taj članak ima samo nekoliko, taj zakon ima samo nekoliko članaka i tu se zapravo sve objašnjava tim standardima. Postoji zapravo komplementarnost, a ne suprotstavljanje tih e, odredbi. Isto tako postoji i mogućnost e, pozivanja na pravna sredstva E, nacionalni kontakti su također predstavljaju mogućnost e, izvjesnog žalbenog postupka kako bi se e, dovelo pitanje odgovornost dakle u opskrbnom lancu. Prevoditelji su nam upravo signalizirali da moraju prekinuti s radom, pa ako želite možemo nastaviti na engleskom, možemo završiti sastanak na engleskom jeziku. I'll